Um, Hvala vam što ste se vratili na popodnevni dio sastanka. Mislim da neki zastupnici, članovi ovog odbora kasne, ali mi ćemo ipak započeti. Pozdravljam ministricu pravosuđa, gospođu Ana Maja Heringson, koja će predstaviti program finskog predsjedništva koji se tiče našeg resora. E, dajem riječ e, gospođi E, ministrici na 15 minuta, a nakon toga ćemo imati krug pitanja. Izvolite. Hvala. Poštovana gospođo predsjednice Lusine Činga, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Velika mi je čast što sam danas ovdje s vama kako bih vam predstavila prioritete finskog predsjedništva Vijećem Europske unije. Proljetni europski izbori bili su jasno iskazivanje povjerenja u europsku suradnju. Povećanje izlaznosti pokazalo je da građani vjeruju u Europu i da očekuju da Europska unija ima jaku ulogu imajući na umu europske i globalne izazove sa povećanim očekivanjima i sve većim povjerenjem u Europu dolazi i veća odgovornost. Ja vjerujem da Europska unija može biti na visini tih očekivanja zato što se u Europskoj uniji prvenstveno radi o zajednici vrijednosti. Naše su zajedničke vrijednosti temelj koji nas čini jačima. Ambiciozni slogan eh, finskog predsjedništva jest održiva Europa, održiva budućnost. Zajedno moramo raditi kako bismo jačali naše zajedničke vrijednosti i vladavinu prava. Kako bi Europska unija bila konkurentnija i socijalno uključivija, moramo učvrstiti poziciju Europske unije kao globalnog predvodnika u borbi protiv klimatskih promjena kako bismo osigurali sveobuhvatnu sigurnost građana Europske unije. Što se tiče prvog prioriteta, zaštita i jačanje naših zajedničkih vrijednosti i vladavine prava to je kamen temeljac svih e, djelovanja na EU razini. To djeluje na svaki aspekt eh, tog djelovanja, od temeljnih prava do nesmetanog funkcioniranja jedinstvenog tržišta. Kršenje vladavine prava podriva povjerenje građana i poduzeća u to da će se njihova prava zaštititi i time se smanjuje povjerenje u europski sustav. Vladavina prava je s pravom jedan od prioriteta Europske unije i njezine strateške agende kao i izabrane predsjednice komisije Ursule von der Leyen. Mi ipak želimo ojačati postojeći instrumentari Europske unije za vladavinu prava. Finska pozdravlja nedavnu komunikaciju komisije o jačanju vladavine prava i o uspostavi novog mehanizma za izvješćivanje na godišnjoj bazi. Mi predano radimo na postizanju ciljeva iz komunikacije iz perspektive vijeća. Neovisni i nepristrani sudovi su sama srž vladavine prava. Sud Europske unije drži da kad se primjenjuje zakon Europske unije, nacionalni sudovi također djeluju kao europski sudovi. Važno je da svaka država članica omogući postojanje uvjeta za poštivanje vladavine prava u svakoj pojedinoj državi. U srpnju sazvala sam neformalni sastanak ministara pravosuđa kako bismo raspravljali o načelu vladavine prava. Naš je cilj jačanje instrumentarija koji postoji u području pravosuđa. Instrumenti kao što su zajednička obuka pravnika, podrška civilnom društvu u poticanju zajedničke kulture vladavine prava, i jačanje europskog pregleda stanja u području pravosuđa su primjeri toga. I još jedan važan instrument u promociji vladavine prava je financiranje EU-a. Poštovini članovi odbora, u listopadu obilježit ćemo 20. godišnjicu sastajanja Europskog vijeća u finskom gradu Tampereu kada je pokrenuta ojačana suradnja Europske unije u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Cilj u Tampereu bio je da građani na jednostavniji način pristupe e, sudovima, jednako jednostavno kao u vlastitoj e, matičnoj državi. Godinama smo radili na tome i e, dogovorili smo razna pravila koja su građanima omogućili veću pravnu zaštitu kada odluče e, živjeti, raditi, seliti se ili stvoriti obitelj unutar Europske unije. Mnogo smo toga postigli. Europska unija ima e, mnogo odredbi o određivanju nadležnosti suda i o uzajamnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka dosta smo se približili cilju uh, usklađivanja pravila o sukobu interesa i poboljšali smo pristup pravosuđu. Razvili smo uh, jake instrumente za prekograničnu suradnju između nacionalnih pravosudnih tijela u predmetima kaznenog odnosno građanskog prava. U budućnosti digitalizacija i tehnološki napredak također će odigrati ključnu ulogu u području pravosuđa. Oni mogu doprinijeti ubrzanju i e, poboljšanju pristupa pravosuđu. Tijekom predsjedništva Finske mi ćemo nastaviti na radu oko reforme na uredbe o prikupljanju dokaza i dostavi pismena i pokušat ćemo postići to da vijeće e, usvoji zajedničko mišljenje i stajalište tijekom našeg predsjedništva. Pravna sigurnost je ključna za građane i međunarodnu trgovinu i to ne samo u jedinstvenom tržištu Europske unije, nego i e, izvan granica Europske unije mm, međunarodni poredak temeljen na e, propisima kritiziran je nedavno, ali ja vjerujem da bi Europska unija i dalje trebala zagovarati multilateralizam. E, konvencija, Haška konvencija o presudama koja je uspješno e, potpisana ovoga ljeta jest dobar primjer međunarodne suradnje u području pravosuđa. Drugi prioritet finskog predsjedništva je konkurentnija i socijalno uključivija Europska unija. Jedinstveno tržište Europska unije je jedna od najvećih ekonomija na svijetu najvažniji instrument za poticanje rasta i dobrobiti jest da imamo efikasnije jedinstveno tržište. Jaka ekonomska baza može se postići produbljivanjem i jačanjem jedinstvenog tržišta i e, četiriju sloboda možemo i moramo odgovoriti na izazove digitalne revolucije. Digitalizacija, umjetna inteligencija i e, ekonomija podataka i platformi su ključni motori europske produktivnosti, e, zapošljavanja, rasta i prosperiteta. Ovaj odbor odigrao je važnu ulogu u radu na pravnim pitanjima koja su vezana uz nove tehnologije. Ovaj odbor također igra ključnu ulogu u produbljivanju jedinstvenog tržišta i u e, oblikovanju njegove efikasnosti e, prava intelektualnog vlasništva i e, zakonodavstvo vezano uz poduzeća imaju važnu ulogu u svemu tome. Ja želim zato zahvaliti odboru Juri zato što je pružao jako važnu suradnju i pomogao u zaključivanju pregovora u mnogim zakonodavnim predmetima sa ovih područja. Zajedno moramo i dalje jačati e, mogućnost e, pravednog i predvidivog djelovanja za poduzeća. Bolja suradnja bi trebala omogućiti bolju borbu protiv agresivnog poreznog planiranja i izbjegavanja i neplaćanja poreza i smanjiti e, štetnu poreznu suradnju mi smo pokušali e, pomoću izvješćivanja po zemljama da se ovaj prijedlog usavrši. Trebamo pravedan, pravedno jedinstveno tržište za potrošače i tvrtke. I dalje ćemo raditi na finalizaciji e, novog dila za potrošače. Naš cilj jest da vijeće postigne opći pristup o direktivi o reprezentativnim E, akcijama. I važno je da se stvori e, izbalansiran sustav koji će funkcionirati u praksi. Htjela bih se sada vratiti na sam početak moga govora i reći još nekoliko riječi o građanima i njihovim očekivanjima u pogledu Europske unije. Europski parlament i odbor Juri bili su E, najjači zagovaratelji transparentnosti, dobrog upravljanja i boljeg donošenja propisa u europskom procesu donošenja odluka. Aktivna, jasna komunikacija, transparentnije donošenje odluka mogu Europsku uniju približiti građanima, ojačati demokraciju i podržati borbu protiv dezinformacije dobro upravljanje i transparentnost također igraju ključnu ulogu u borbi protiv korupcije. Transparentnost u Europskoj uniji poboljšala se tijekom godina, ipak trebamo nastaviti na tom putu visoko kvalitetne i ažurirane uredbe e, svakako je nešto što utječe na konkurentnost. Dobro funkcionirajuće zakonodavstvo Europske unije utječe na svakodnevni život građana i poduzeća. Još jednom vam zahvaljujem na radu koji ste do danas e, provodili i zahvaljujem vam na mogućnosti koju ste mi dali da vam predstavim program finskog predsjedništva. Pozdravljam mogućnost e, tjesne suradnje s vama tijekom našeg predsjedništva, ali i nakon njega. Biće mi drago odgovoriti na vaša eventualna pitanja. Hvala. Zahvaljujem. Poštovana Ana Maja, jako mi je drago što si ovdje s nama i zahvaljujem na prezentaciji ambicija vašeg predsjedništva. Prvo pitanje. Promijenili su mi raspored, dakle, gospođa de Valsman, gospođo Valsman, ispričavam se, izvolite. Hvala. Zahvaljujem na predstavljanju ključnih eh, pitanja za Finsku u sklopu ovog predsjedništva. Mislim da su vam ciljevi prilično ambiciozni. Jučer sam razgovarala s kolegom. Rekla sam mu da mi je jako drago što finsko predsjedništvo želi također se dotaknuti pitanja umjetne inteligencije i da finsko predsjedništvo radi na digitalizaciji, to ste vi sami sad rekli jer to je izazov i za naš odbor Juri. I e, stoga želim vam postaviti sljedeće pitanje. Mislim da je to tema budućnosti, vrlo je zanimljiva tema. Dakle, e, priprema za budućnost Europske unije, je li to važno samo za gospodarstvo ili i za europske građane? Konkretno, trenutno još uvijek ne postoje okvirni uvjeti, nemamo dovoljno ulaganja i e, tržište e, ne možemo prepustiti potpuno Kini i SAD-u. Europska unija bi trebala e, biti predvodnik i biti lider u cijelom svijetu ali tu ulaze e, u obzir, dolaze u obzir ne samo etička pitanja, nego i pravna pitanja što se tiče odgovornosti i korištenja podataka. Dakle, možete li mi reći hoćete li u sklopu predsjedništva donijeti konkretne mjere e, što se tiče e, umjetne inteligencije? i kako planirate razviti rad na eh, ove tri točke koje ste spomenuli. Želim vam uspješan rad i postizanje svih ciljeva koje ste si postavili. Hvala. Sad ćemo prvo čuti nekoliko pitanja, onda ćemo čuti odgovor. Jackie Jones, izvolite. Hvala. Gospođo ministrice, zahvaljujem što ste došli danas na naš sastanak. Prije nego što postavim pitanje, ja također želim vama e, poželjeti sve najbolje u ostvarivanju ambicioznog programa. Drago mi je što sam čula e, kako ste spomenuli pravedno jedinstveno tržište za pojedince i vladavinu prava. Ta dva elementa e, imaju razne pojave u mnogim mjestima bez obzira na raznolikosti reprezentaciju u različitim mjestima. Moje pitanje je vezano uz direktivu o rodnoj ravnopravnosti koja je sad trenutno pod razmatranjem vijeća. Svi prisutni, ali i ljudi u svijetu također htjeli bi, vjerujem, bolju predstavljenost žena ne samo uh, u procesima donošenja odluka, nego i u poduzećima. Mi znamo da upravni odbori bi trebali donositi bolje odluke na taj način i odluke koje će biti profitabilnije. Dakle, taj predmet je trenutno e, doživio zastoj u vijeću. Pitanje je hoće li Finska i želi li Finska e, potaknuti rad na ovom predmetu tijekom svog predsjedništva. Hvala. Hvala. Izvolite, možete odgovoriti na ova dva pitanja. Hvala lijepa na postavljenim pitanjima. A sada ću odgovoriti na vaše pitanje. Na švedskom. Tko ne govori švedski, uh, molim vas da stavite slušalice. Pitanja su bila sjajna. Započet ću sada odmah s pitanjem gospođe Valzman. Vezano uz umjetnu inteligenciju. To je jako važno pitanje. Možemo reći da korištenje tehnologija koje se temelje prvenstveno na umjetnoj inteligenciji, iskorištavaju tu tehnologiju, je nešto što se e, povećalo u mnogim sektorima i u pravnom sektoru treba uzeti u obzir razne aspekte. Bilo bi jako važno osigurati to da umjetna inteligencija se razvija i koristi na odgovoran način uz poštivanje vladavine prava i ljudskih prava i načela demokracije jer mi moramo pokušati pojačati povjerenje građana u samu umjetnu inteligenciju. Etička i moralna pitanja su također jako važna i treba ih uzeti u obzir, a imamo i neka pravna pitanja koja su vezana uz umjetnu inteligenciju. Ta pitanja još uvijek nisu detaljno razrađena niti razmotrena i sad je pravi trenutak kako bismo produbili raspravu u ovim aspektima i moramo vrlo pomno e, ocijeniti što se može učiniti u ovom sektoru. Mi kao Europska unija posebice Ured za temeljna prava Europske unije mi moramo proanalizirati sva pitanja vezana uz ljudska prava i umjetnu inteligenciju, zato što imamo jako važna pitanja u pogledu ljudskih prava. Dakle, i u pogledu agencije za temeljna prava to je pitanje važno i e, ova vrsta rada je jako važna što se tiče pravnih pitanja. Moramo također vidjeti što planira učiniti komisija. Nakon toga treba uzeti u obzir i transparentnost moramo osigurati to da postoji transparentnost za građana na način da e, se bolje shvati kako se obrađuju naši podaci i kako se njima upravlja. Nešto ću više reći o tome. Mislim da je to pitanje jako važno za budućnost. Europska unija mora stvoriti sustav koji će poticati razvoj umjetne inteligencije, ali i tvrtki koje će biti konkurentne na međunarodnoj razini i poticati ulaganja. Korištenje umjetne inteligencije zahtjeva e, okvir propisa koji će biti dovoljno fleksibilni da bi poticali ulaganja, ali istovremeno E, kako bi taj okvir dao potrebnu zaštitu potrošačima i kako bi se zaštitili podaci. U procjeni propisa treba uzeti u obzir sva ta pitanja, pokušati točno shvatiti koliko je pravni okvir koji sada već postoji prikladan i treba na pragmatičniji način shvatiti što nam treba u budućnosti. Što se tiče odgovornosti proizvođača, treba točnije procijeniti koliko su prikladne e, definicije iz direktive o odgovornosti potrošača što se tiče same procjene i vremena e, trajanja garancije, podjele odgovornosti među raznim akterima i kako se to uklapa u novi tehnološki kontekst koji se razvio nedavno komisija je stvorila skupinu koja uzima u obzir sva ta pitanja e, vezana uz nove tehnologije. Rezultate rada skupine trebao bi biti objavljen ovih dana i mi kao predsjedništvo očekujemo željno rezultate ove radne skupine. Rezultati će biti proanalizirani vrlo pomno zato što se radi o jakom važnom pitanju za budućnost. Moje pitanje, odnosno moj odgovor je bio vrlo opsežan. Evo pokušat ću e, kraće odgovoriti na druga pitanja. Što se tiče pitanja gospođe Jones o prijedlogu direktive o e, ravnopravnosti spolova, e, jednaka prisutnost žena i muškaraca u upravnim odborima poduzeća E, obuhvaća i to da rodna ravnopravnost e, zapravo utječe na održivi razvoj. U prosincu 2015. godine taj je prijedlog zamrznut i mogućnosti da se taj predmet nastavi e, pomno su analizirane. U svakom slučaju unija utemeljena na ravnopravnosti jako je važna za politički program buduće komisije i novoizabrana predsjednica komisije rekla je da je jako važno se pozabaviti ovom direktivom i e, doraditi je što prije. Postoji mogućnost da to učinimo i da radimo na tom pitanju. I zato će Finska u sklopu svoga predsjedništva raditi na tomu da se ovaj predmet doradi i da se uspješno zaključi. Hvala. Thank you very much. That's very Hvala vam lijepa. E, Sila Breton i nakon toga gospođa Tusson. Dobar dan, gospođo ministrice. Želim vas, vam dobrodošlicu te zahvaljujem što ste nam iznijeli prioritete finskog predsjedništva. Ja ću vam postaviti jedno pitanje o jednom prioritetu, a radi se o poštivanju vladavine prava. To je aktualna preokupacija, je 8.4.2019. godine imali smo e, Europsku građansku inicijativu koja se tiče poštivanja vladavine prava. Imali tu imamo izbor dva pristupa. S jedne strane promovirati sustav sankcija ili s druge strane, to je moje mišljenje, da trebamo promicati sustav e, suradnje. S jedne strane imamo članak 7 funkcioniranju Europske unije gdje možemo znači sankcionirati državu koja je pogriješila i možemo isto tako i e, privremeno obustaviti pravo glasa. Tu smo imali isto tako onaj postupak koji se tiče e, Mađarske, pokrenut protiv Mađarske, a s druge strane ono što ja preferiram je eh, znači pregled funkcioniranja pravosuđa u e, Europskoj uniji. Tu imamo cijeli niz indikatora koji govori o neovisnosti funkcioniranju pravosuđa u državama članicama. E, u kojem smjeru ćete ići, koju orijentaciju ćete produbiti? Ja znam da mnogo toga je napravljeno na ovom polju jačanja sankcija. Imamo isto tako 27.10.2017. E, prijedlog ustanovljenja e, mehanizma za nadzor i sankcije. Ja sam se protiv toga digao u tom trenutku, a isto tako mislim da što se tiče tog aspekta e, moramo uključiti isto tako i komunikaciju komisije 3.4.2019. godine gdje se govori o promociji vladavine prava. S jedne strane imamo aspekt koji e, komisija naziva promocijom, što zapravo zapravo od čega se sastoji vladavina prava. Tu imamo inspiraciju radovima e, Venecijanske komisije Vijeća Europe. Drugi dio je vezan uz prevenciju. Tu se radi o suradnji sa državama članicama koje ne poštuju određena pravila. Tu imamo također jedan prijedlog, čini mi se, koje ste dobili i zanima me da li ćete to e, pratiti, da se organizira godišnja e, diskusija o stanju vladavine prava u Europi, da se organizira to u okviru vijeća. E, čini mi se da je to bilo organizirano već, ali u svakom slučaju dijalog nije baš previše efikasan i u tom smislu neke države članice su predložile da se to poboljša. Hoćete to E, pratiti. S druge strane imamo isto zapravo treći dio aspekt je odgovor. A odgovor u e, tom smislu je sankcija. Kad govorimo o financijskoj e, uvjetovanosti, tu se govori o financijskim globama državama članicama koje ne poštuju određene svoje obveze i pravila. Ja smatram da se to u svakom slučaju treba e, izbjeći. Hoćete li vi kao ja promovirati suradnju ili s druge strane pak sankcije? Hvala. Thank you very much. And now... Hvala lijepa. I sada je na redu gospođa Tusson koja ima priliku postaviti pitanje, nakon toga ćemo čuti odgovor. Hvala gospođo ministrice što ste danas s nama. Ja ću vam također govoriti o vladavini prava. E, ljudska prava danas se krše prije svega zbog klimatskih promjena. 24. E, e, lipnja smo e, čuli nešto o tome. Tu se zapravo događa svojevisni apartheid što se tiče klimatskih promjena, a možemo reći da ne djelovanje na tom aspektu u okviru Europske unije i šire zapravo dovodi do rušenja ljudskih prava. U Europi žrtve klimatskih promjena nemaju pristup e, pravosuđu bez obzira što imamo konvenciju iz, e, iz Arhusa, Arhušku konvenciju, mislim da svi moraju imati pristup e, i pravosuđu i pravičnom suđenju. Željela bih znati na koji način e, ćete promovirati potrebnu reformu Europske unije kako bi e, žrtve dobile svoje prava, isto tako kako bismo na pravi način kaznili one koji su odgovorni za klimatske promjene. Na koji način ćete potaknuti države članice da dalje, puno dalje idu u svojem djelovanju na području borbe protiv klimatskih promjena? Hvala. Hvala lijepa. Možete li sada iznijeti svoje odgovore? Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ova dva pitanja u kojima je riječ o vladavini prava, iako iz različitog kuta gledanja. E, finsko predsjedništvo će upravo ovom načelu vladavine prava pridati veliki značaj. To je jedno od temeljnih pitanja. E, ovdje se naravno radi i o tome da je potrebno jačati položaj Europske unije u budućnosti, a finsko predsjedništvo smatra da je iznimno važno da i u praksi učinimo sve što je u našoj moći kako bismo e, očuvali ova načela. Ovdje se poneprije radi o tome da je potrebno ojačati zajedničke vrijednosti, a pitanje vladavine prava predstavlja prioritetno pitanje za budućnost Europske unije. Smatram da snažan angažman u pogledu naših zajedničkih vrijednosti predstavlja nešto što je jako važno jer to nam može pomoći da surađujemo još tješnje. Mi u ime finskog predsjedništva ćemo pokušati pronaći pozitivna rješenja. Radimo na tome da instrumentari Europske unije E, koji je na raspolaganju za jačanje načela vladavine prava bude e, snažniji i da se ti instrumenti učinkovitije koriste kako bi se osiguralo da se temeljne vrijednosti i načelo vladavine prava poštuju u državama članicama. E, ukoliko e, bismo uspjeli prevenirati probleme, onda uopće ne bi bile potrebne sankcije niti mjere zbog e, povrede propisa. Što je to što konkretno želimo ostvariti? Ministri pravosuđa o tome su razgovarali već u srpnju na neslužbenoj sjednici vijeća u Finskoj gdje je zaključeno E, da e, je upravo ovo pitanje ono što potpada u područje nadležnosti ministara pravosuđa. E, ovo je prvi puta da je tema vladavine prava bila na dnevnom redu sjednice vijeća ministara. Mi bismo željeli uspostaviti okvir unutar kojeg ćemo definirati e, različite kriterije za procjenu poštivanja vladavine prava. E, tu se postavlja i pitanje e, kako se u narednim godinama treba tumačiti načelo vladavine prava. Komisija je već krajem srpnja izjavila da je u svakom slučaju spremna podržati ovaj dijalog na ovu temu na razini Europskog vijeća. E, finsko e, predsjedništvo je spremno voditi razgovore o e, nekom prijedlogu uredbe čiji bi cilj bio stvoriti jasniju poveznicu između poštivanja propisa vladavine prava i korištenja sredstava Europske unije. Smatramo da je važno i nužno usvojiti uredbu na ovu temu kako bismo mogli ojačati e, provedbu vlad, načela vladavine prava i tu onda trebamo uspostaviti poveznicu i sa korištenjem sredstava Europske unije. Načelo vladavine prava e, jedno je od temeljnih načela pravne država, države i demokracije. Ukoliko se poštuje načelo vladavine prava, onda je daleko jednostavnije i učinkovitije e, provoditi i borbu protiv korupcije. Što se tiče e, e, višegodišnjeg financijskog okvira i dugoročnog financijskog planiranja i pitanja kako kanimo provesti načelo vladavine prava, želim reći da se ovdje ne radi ponajprije o tome da uvodimo sankcije. Radi se o tome da e, stvorimo bolje mehanizme za zaštitu e, provedbe e, načela vladavine prava. To je ono što u ovom trenutku mogu reći u pogledu daljnjeg rada na poštivanju načela vladavine prava. To je u svakom slučaju sastavni dio programa rada finskog predsjedništva. Što se tiče ekoloških pitanja, klimatske promjene, relevantne su za e, sve koji žive na ovom planetu. Riječ je o iznimno važnom pitanju koje je bitno za sve nas i zato svi mi moramo zajednički raditi kako bismo ostvarili rezultate i razvili metode sprečavanja negativnih posljedica klimatskih promjena. To je za finsko predsjedništvo apsolutni prioritet. Trebamo poduzeti sve što je u našoj moći kako bismo e, zajednički e, spriječili negativne posljedice klimatskih promjena. Jasno mi je koje poruke e, želite odaslati s ovim pitanjem. E, međutim, što se toga tiče, mogu jedino reći da svaka zemlja e, snosi za sebe odgovornost za vlastite propise a na međunarodnoj razini trebamo e, razmišljati i razgovarati o tome kako tješnje surađivati kako bismo ostvarili rezultate u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala. Hvala lijepa na ovim e, odgovorima. E, još jedno pitanje, izvolite. Hvala lijepa. Poštovana gospođo ministrice, drago nam je da ste danas ovdje Želimo vam puno sreće tijekom finskog predsjedavanja. E, trenutačno e, je pred nama vrlo zanimljivo razdoblje. E, rezultat izbora za predsjednika Europske komisije bio je dosta tjesan, a i sada nam predstoji imenovanje povjerenika. E, možda neke od povjerenika neće proći e, saslušanje u Europskom parlamentu. E, u svakom slučaju ja bih vas pozvao da u okviru svojih mogućnosti kao finsko predsjedništvo sudjelujete u cijelom procesu kako bi taj proces u konačnici bio uredan proces za njega je naravno poneprije zadužena gospođa Ursula von der Leyen, ali mislim da je važno isto e, tako e, kako će države članice odraditi svoju ulogu, a isto tako i e, Vijeće Europske unije. Tu vam želim puno uspjeha kako bismo na kraju tog procesa, krajem godine, imali europsku, novu Europsku komisiju. Osvrnuo bih se na ono o čemu je govorila gospođa Valcman. Naravno, umjetna inteligencija i pitanje e, kako dalje postupati na razini Europske unije, to je središnje pitanje. Naravno, Postoje tu neka središnja pitanja kojima se bavimo u Europskom parlamentu, recimo pitanje poslovne odgovornosti, e, pitanje e, intelektualnog vlasništva i tako dalje. E, mislim da je krajnje vrijeme da mi u Europskoj uniji ostvarimo ovdje određene pomake i radimo na postavljanju globalnih standarda. Mi vidimo da se standardi uspostavljaju ondje gdje se određena tehnologija primjenjuje. E, mi e, možemo eventualno kritizirati situaciju u području zaštite podataka, ali time smo ipak postavili globalne standarde. A nadamo se da ćemo se i probuditi i ostvariti pomake i što se tiče umjetne inteligencije i da ćete doista prionuti poslu što se tiče ove teme. teme. I još nešto. E, Sinoć e, tijekom večere spomenuto je da je vašem predsjedništvu iznimno važno djelovati transparentno i osnažiti transparentnost u Europskoj uniji. Zahvaljujem e, vam na toj izjavi, to je iznimno važno pitanje i mislim e, da je važno da vaše finsko predsjedništvo tu vodi i predvodi svojim primjerom To je veliki korak prema naprijed koji nam može pomoći da zadobijemo veću razinu povjerenja naših građana. E, s tim u svezi povezano je i pitanje izvješćivanja po zemljama. Europska komisija je nakon poreznih skandala kao što su LuxLeaks, e, Panama Papers i tako dalje Eh, iznijela prijedlog eh, da eh, krenemo s određenim mjerama. Postupak je krenuo 2016. 2017. smo u parlamentu se bavili tim pitanjima kako uvesti veću razinu transparentnosti u području oporezivanja i kako povećati razinu odgovornosti i uspješno se boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje. E, s tim u svezi imao bih pitanje ima li finsko predsjedništvo namjeru pokrenuti neku inicijativu na tom području u sklopu e, procedure izvješćivanja po pojedinim zemljama. To bi doprinijelo dodatnom povećanju transparentnosti i bilo bi mi drago ako bi to do toga došlo. U svakom slučaju želim vam puno uspjeha u radu. Smatram da su kvalitetni rezultati u ovoj fazi e, za Europsku uniju vrlo važni. Hvala lijepa. E, gospodine Volta, a sada riječ ima e, zastupnica Olbricht. Dobar dar, hvala i na vašoj prezentaciji. Nismo se koordinirali, no ja ću reagirati na ovu temu koju je spomenula pa moj kolega i govorit ćemo isto tako o tom izvješću zemlja e, pojedinačno svaka država članica. Mislim da tijekom e, prošlog saziva smo imali veliki sukob, a sada izgleda da je to u svakom slučaju prestalo i jednostavno je na mrtvoj točci. Da, tim e, javnim izvještavanjem e, bi na kraju zbilja znali o kojim djelovanjima se radi što se tiče privatnih tvrtki i u državama članicama, ali i izvan e, Europske unije. Radi se e, o odredbama koje isto tako e, postoje već u e, direktivi CRD4 o bankama. Ja radim za nevladinu udrugu Oxfam i pokazalo se da je taj tekst možda nije bio najbolji što se tiče borbe protiv poreznih e, utaja, no da je to ipak dobar temelj. Hvala što ste u vašoj prezentaciji o tome govorili. E, isto tako mi je, e, bi mi bilo još više drago ako mogu nakon šest mjeseci vidjeti da je taj dosje zbilja napredovao. A sada jedan, jedna tema o kojoj uopće niste govorili. Radi se o temi e, prava i obveze na e, oprez i pomno praćenje. E, znamo da e, što se tiče prava određene velike tvrtke u ovom trenutku još uvijek imaju to pravo na nekažnjivost ako možemo tako reći. Ako svake godine, svaki mjesec smo suočeni sa skandalima pravne utaje i utaje poreza isto tako imamo i skandale e, kršenja ljudskih prava velikih e, korporacija. U Francuskoj e, prvi slučajevi su isto tako izneseni pred sudove, tu imamo zakonodavstvo na području. Postavlja se pitanje hoće li Finska isto tako pokazati političku volju da stavi u prvi plan taj dosje u svakom slučaju nadam se da ćemo imati vrlo brzo jedan prijedlog koji će predložiti naravno Europska komisija, ali koji ćete vi staviti u prvi plan, prvi plan političke agende. Thank you. <coughs> Hvala lijepa. Možemo li sada čuti odgovor? Izvolite. Uh, Hvala vam lijepa. E, nadam se da sam dobro razumjela sva pitanja koja ste postavili. E, međutim, barem što se tiče pitanja transparentnosti i izvješćivanja po zemljama, e, zahvaljujem na pitanju koje ste postavili a isto tako zahvaljujem na e, lijepim e, riječima i željama za uspjeh e, finskom predsjedništvu. U pogledu transparentnosti tu postoji e, strateški program Europske unije za razdoblje do 2024. godine i tu se radi o uspostavi daljnjih metoda rada unutar vijeća čiji je cilj povećati razinu transparentnosti jer na taj način Europska unija može se više približiti građanima i pridobiti njihovo povjerenje. I naravno mi kao predsjedništvo e, Vijeća Europske unije tu možemo svojim primjerom e, pokazati kako osigurati transparentnost. Dakle, sastanci se mogu održavati na način da budu otvoreni za javnost. E, možemo objavljivati više informacija o sastancima na razini vijeća, a isto tako trebamo redovito objavljivati informacije o sastancima s lobistima i tako dalje. E, Finska će i inače e, putem zakonodavnih prijedloga pokušati ostvariti veću transparentnost. Otvorenost e, i dostupnost informacija također mogu dati svoj doprinos u borbi protiv dezinformacija. Naravno, postoje u današnje vrijeme društvene mreže, Twitter i tim putem se e, šire dezinformacije, a trebamo mi sa svoje strane učiniti sve što je moguće kako bismo proslijedili i objavili objektivne i točne informacije. E, što se tiče izvješćivanja po zemljama, e, unutar čega se daju i informacije o poreznom e, sustavu u pojedinim zemljama. E, mi smo spremni e, raditi na tome i podnijeti prijedloge za unapređenje ovog segmenta Porezni sustavi i porezni propisi su različiti od zemlje do zemlje i zato je jako teško steći uvid. Međutim, mi ćemo se pozabaviti ovim pitanjima i vidjeti gdje bi postojala mogućnost za ostvarenje napretka. U tom kontekstu važna su naravno porezna pitanja, Ukoliko se objavljuju podaci o oporezivanju, onda se e, poduzeća mogu pozvati na odgovornost e, i na taj način možemo dobiti točnije informacije. Finsko predsjedništvo je spremno uhvatiti se u koštac s ovim pitanjima. A mnoga od njih su e, danas ovdje već spomenuta. E, mi ćemo raditi na tome da prosljeđujemo dalje vlastite informacije i da ih objavljujemo ukoliko bude postojao interes e, za informacijama iz ovog područja. Što se tiče pitanja ljudskih prava, i e, poslovnog sektora poslovanja poduzeća E, tu također postoje važni procesi i e, važna pitanja kojima ćemo se trebati baviti. E, to nije nužno sastavni dio mog djelokruga rada, ali sam spremna uvažiti vaše poticaje i ideje. Pitanje je dosta komplicirano, ali svakako predstavlja nešto s čime se također trebamo baviti. Hvala. Hvala vam lijepa. Imamo još četiri pitanja. Prvo ćemo čuti dva. E, zastupnica Melkior je prva na redu. Izvolite. Hvala lijepa. nisam sigurna e, da li postoji prijevod na jeziku na kojem sam počela govoriti, tako da ću ipak prijeći na engleski. E, hvala vam lijepa. Ja dolazim e, iz e, kluba Renew Europe. Iznimno cijenimo povjerenje koje pokazujete u odnosu na našu instituciju i smatramo da je naglasak koji stavljate na vladavinu prava iznimno važan. Na taj način možemo osigurati da građani imaju povjerenje u institucije Europske unije. U narednih pet godina trebamo uložiti maksimalne napore kako bismo e, obnovili to povjerenje e, građana Europske unije u institucije Europske unije. E, trebamo im jasno pokazati da radimo na njihovu dobrobit, a ne u svrhu sklapanja nekih sumnjivih dogovora koji nisu njima u korist. E, ima tu dosta otvorenih pitanja. Zanimalo bi me i e, pitanje e, zviždača. Zanima me što ćete vi kao predsjedništvo učiniti kako bismo osigurali odgovarajuću zaštitu onih koji prijavljuju nepravilnosti. A isto tako bih se osvrnula na pitanja o kojima ste već govorili porez na dobit, e, izvješćivanje po zemljama, društvena odgovornost poduzeća. Iznimno mi je drago što ste istaknuli potrebu za jačanjem vladavine prava. Iznimno je važno da tu budemo postojani i da osiguramo da se provode odgovarajući propisi koje ćemo donijeti. Pritom trebamo osigurati da postoji odgovornost država članica u pogledu provedbe propisa Europske unije. E, što će u tom kontekstu raditi predsjedništvo? E, bilo je nekih slučajeva pranja novca e, i država iz koje ja dolazim, Danska, nije uspjela dovršiti postupak e, u pogledu pranja novca e, za koje je osumnjičena Danska banka koja ima podružnice u Estoniji. E, možemo li uspostaviti dovoljno čvrste instrumente kao zakonodavci koji će nam omogućiti da se uspješno borimo protiv pranja novca? E, bilo je i pitanja o umjetnoj inteligenciji. Znamo da ćete e, nastaviti raditi i na pitanju digitalizacije, nastavno na e, temu umjetne inteligencije. Zanimalo bi me što ćete poduzeti kako bismo ponovno uspostavili povjerenje građana i u pogledu odluka koje se donose, a i što se tiče temeljnih prava građana. Hvala. Hvala lijepa. Sada zastupnica voltes izvolite. Hvala lijepa. Ja zahvaljujem predsjedništvu i želim vam puno uspjeha u radu u narednim mjesecima. Imala bih dva pitanja. Govorimo o transparentnosti u radu naših institucija. To je vrlo važno pitanje i svjesni smo toga. Međutim, transparentnost u radu trgovačkih društava isto je tako važna. Kolege su spomenule izvješćivanje po zemljama, a drugi aspekt je odgovornost poduzeća i e, izvješća e, trgovačkih društava. E, direktiva o nefinancijskom izvješćivanju je prenesena, međutim različita poduzeća primjenjuju na različite načine, što znači da se ovom direktivom nije ostvario namjeravani cilj. E, čuli smo da komisija razmišlja o e, reviziji ove direktive, to bi bilo dobro, međutim zanima me poduzimaju li se pripreme u tom smislu i hoće li predsjedništvo poduzeti određene inicijative uoči ovog prijedloga. Ako je tome tako, mi bismo željeli biti uključeni u to, ali prvo pitanje je hoće li predsjedništvo nešto raditi po tom pitanju u narednim, u narednim mjesecima. E, drugo pitanje se odnosi na kolektivne tužbe. E, parlament je zauzeo stajalište i spremno je pregovarati, međutim do sada nemamo stajalište Europskog vijeća. Što to u praksi znači? E, milijuni europljana nemaju pristup pravosuđu. E, možda voze automobile koji iznimno onečišćuju okoliš poput automobila Volkswagena i u ovom trenutku ne mogu osigurati kolektivnu pravnu zaštitu. Ne postoji mogućnost e, udružne tužbe. Moje pitanje je hoće li predsjedništvo osigurati da se ukine blokada u ovom predmetu? Hvala. Tack så mycket till er Hvala lijepa. Zahvaljujem zastupnicima koji su postavili ova zanimljiva pitanja. Dakle, govorilo se o zviždačima. Ni ja ne govorim dobro danski, pa ću morati odgovoriti na švedskom na vaše pitanje. Direktiva o zviždačima pozitivna je činjenica to što je pod rumunskim predsjedništvom postignut dogovor oko direktive o zaštiti onih koji pružaju informaciju o kršenju propisa. To je jako važno. Proteklih godina došlo je do mnogih skandala i osobe koje su e, dali informacije o tim skandalima odradile su važnu ulogu. Ključno je da bude jednostavnije i sigurnije za pojedince prijaviti kršenja određenih propisa i skandala. E, zaštita zviždača treba se ojačati na način da se zaštiti integritet i transparentnost e, u javnoj i privatnoj sferi. Na taj način se treba poboljšati okruženje u javnom i privatnom području. Na taj način imat ćemo konkurentnost koja će biti pravičnija i to je ključni preduvjet za bolju konkurentnost. Jer mi želimo imati fair play, naše tvrtke i građani trebaju e, ovakve uvjete e, jednakog tretmana sviju. S ovog stajališta mogu samo zahvaliti Europskom parlamentu i odboru Juri na određenom poslu, zato što ste aktivno sudjelovali u oblikovanju ovog pitanja i potaknuli rad na ovom dosjeu. Direktivu sada treba donijeti i onda unijeti u nacionalno zakonodavstvo. Treba taj proces finalizirati što prije. Osim toga, govorili su i o pranju novca. To je još jedno važno pitanje. Nedavno je komisija objavila komunikaciju i četiri izvješća koja podržavaju djelovanje nacionalnih europskih tijela za bolju procjenu rizika e, financiranja terorizma i pranja novca. Na temelju konstatacija vijeća ovi propisi su već dobro oblikovani na europskoj razini. Sad je pitanje kako će se to provesti u nacionalno zakonodavstvo, jer na toj razini treba više raditi. Nacionalna razina je ta gdje se stvarno može djelovati na e, kvalitetan način i ako imamo bolju efikasnost na nacionalnoj razini, onda će sve države članice moći e, ozbiljno surađivati sa međunarodnim organizacijama e, što se tiče FATFA unutar OECD-a koji se bori protiv ovakvih fenomena. Pranje novca e, podriva povjerenje građana. To je i kazneno dijelo, nije u redu e, prati novac, to je e, nešto što je kažnjivo. I što se više pojavljuju u medijima skandali o tome, e, to se više čini kao da nacionalna tijela ne, se ne bore dovoljno protiv pojave. Zato bismo trebali poraditi <clears throat> e, na blokiranju ovakvih e, aktivnosti koje ne bi trebale postojati unutar Europske unije. När det redress, Što se tiče mm, kolektivne tužbe, Na švedskom tu imamo specifičnu terminologiju kao i na drugim jezicima. Pa ću pokušati samo pojasniti terminologiju kako bih e, bila sigurna da govorimo o toj stvari. Dakle, kolektivna tužba je jako važna za finsko predsjedništvo. Kao što je rekla zastupnica, mi govorimo o jako važnom pitanju. E, potrošači trebaju imati neka ojačana prava na razini Unije u jedinstvenom tržištu Europske unije. Dakle, imamo prijedlog direktive o kolektivnoj tužbi. To je srž projekta koji mi nazivamo New Deal for Consumers, dakle novi sporazum za e, potrošače. To treba dobro funkcionirati u praksi i treba poboljšati položaj potrošača. Ali istovremeno ne bismo trebali time komplicirati situaciju i poduzetnička aktivnost, jedinstveno tržište ne bi se trebali blokirati zbog ovakvih ovakvih fenomena. Tijekom finskog predsjedništva moj osobni cilj bit će to da postignemo globalni pristup unutar vijeća i to tijekom jeseni. Nadam se da ćemo u tome biti uspješni. Thank you very much indeed. Um, I think these are probably our final two questions. Hvala uistinu. Mislim da, su, da sad imamo dva zadnja pitanja. Prva je na redu gospođa Hautala. Hvala. Želim vam dobrodošlicu u naš odbor Juri. Ministrica, zahvaljujem. To this, the fact that the, the Finnish Finsko predsjedništvo je prvo predsjedništvo koje je e, stavilo zbilja na čelo prioriteta vladavinu prava kad govorimo o tim pitanjima povezanim s vladavinom prava, želio, željela bih e, vas podsjetiti na jedan projekt koji vjerojatno poznajete. Ovaj parlament već e, neko vrijeme priprema zakonodavni prijedlog e, za EU što se tiče upravnog postupka. Kad govorimo o E, mislim da je problematično da nemamo zakon o upravnom postupku i mi smo to malo e, promijenili i govori se znači o učinkovitom postupku u okviru europske e, uprave administracije. Znači to je nešto što je jako važno kako bi to bilo i učinkovito i efektivno. Parlament u svakom slučaju polaže velike nade u finsko predsjedništvo oni, e, vi znate koliko je dobro upravljanje važno, koliko to u svakom slučaju doprinosi e, cijelom okružju. Vi ste isto tako doprinijeli Lisabonskom ugovoru ono što je važno je da moramo napredovati. Komisija kaže da postoji znači e, kodeks ponašanja o dobrim e, upravnim administrativnim e, ponašanjima i praksi, no nemamo obvezujući zakona, imamo različitih 50 institucija, institu, agencija i tako dalje sa različitim administrativnim praksama. To je jako čudna situacija i to posebno kad imamo na umu na kako na to gledaju građani, tvrtke i tako dalje. Što možemo očekivati od Finske u tom smislu kako e, će napredovati taj e, dosje? Vi ste govorili o transparentnosti. E, sto zastupnika iz prošlog saziva su poslali pismo e, finskom predsjedanju govorili su prije svega o važnosti transparentnosti. Mi smo zatražili od finskog predsjedništva da e, osigura isto tako i objavljivanje zapisnika radnih skupina e, vijeća. Mi smatramo da bi zakon i zakonodavstvo obvezalo institucije da to čine. Što se tiče sponzoriranja predsjedništva, tu nemamo pravila. Znamo da je i europski pravobranitelj Obmucman e, postavio pitanje vezano uz to vijeću, jeste li analizirali to pitanje i kakva će biti reakcija. I na kraju Vjerojatno znate da u e, parlamentu postoji veliki interes za e, korporativnu odgovornost. Imamo isto tako nešto što je e, jako važno, to da u programu imamo referencu e, na korporativnu odgovornost. Mislim da je došlo vrijeme da sada vijeće postavi, e, postavi pitanje komisiji vezano uz to. Nije to samo vaša odgovornost kao predsjedništva, no u svakom slučaju si postavljamo pitanje hoćete li djelovati na tom području kako bismo zbilja imali zakonodavni prijedlog e, što je prije moguće od nove komisije. Um, Hvala. I sada zadnje pitanje, gospodin Legadenski, izvolite. Hvala lijepa. Evo, e, svi govore na vlastitom jeziku, pa ću zato i ja govoriti na njemačkom. E, kao prvo zahvaljujem gospođi ministrici na tome što ste došli na sastanak ovog odbora. Vladavina prava. Jako mi je drago što je upravo to mm, polazište od kojeg krećemo u ovoj raspravi. A ako pogledamo dokument u kojem se govori o vladavini prava, onda ondje postoji element koji se tiče podrške e, civilnom društvu. E, Propisi koji se odnose na e, uspostavu organizacija civilnog društva ovdje su relevantni i oni su koji se primjenjuju. Ako pogledamo kakvi su pravni sustavi u pojedinim zemljama koji se na to primjenjuju, onda možemo vidjeti da postoje velike poteškoće e, što se tiče organiziranja civilnog društva. Tu postoje e, velike razlike i velike prepreke. U nekim zemljama e, organizacije civilnog društva moraju prijaviti eventualno korištenje sredstava iz inozemstva, iako je to možda iz Europske unije. U primjerice u Njemačkoj e, neke udruge E, ne mogu biti priznate kao e, volonterske udruge ako e, djeluju na političkom planu. E, tu e, smatram da je potrebno nešto poduzeti i što se tiče propisa koji se odnose na udruge, a i što se tiče rada za opće dobro. Dolazi do promjena u Europskoj uniji, tako da mislim da je došlo vrijeme za novu inicijativu i što se tiče neprofitnog djelovanja i e, što se tiče propisa koji se odnose na udruge. Možete li nam potvrditi da i predsjedništvo smatra da je došlo vrijeme da se učini nešto konkretno na dobrobit e, organizacija civilnog društva u Europskoj uniji? Hvala. Bra, tak dessa frågor och... Eh, Odlično, zahvaljujem na ovim pitanjima. odgovorit ću prvo na pitanja gospođe Hautala. Čast mi je što sam vas danas upoznala. E, Bile smo ministrice u istoj vladi e, prije mnogo godina, tako da smo se e, pozabavile sličnim temama. Važno je sada potaknuti projekte e, što se tiče e, tužbi na razini Europske unije i u sklopu Lisabonskog ugovora stvoren je temelj. Mi kao finsko predsjedništvo u ime Finske želimo zahvaliti svima koji su surađivali na oblikovanju ovog pitanja, koji su pokušali potaknuti e, kvalitetno kvalitetne udružene tužbe jer to je važno, e, važna tema za građane. Članak 198. Lisabonskog ugovora e, koji će u prosincu e, proslaviti svoju godišnjicu, je članak koji će ovdje biti ključan a mi znamo da transparentnost omogućuje borbu protiv korupcije i jača povjerenje građana. Vijeće će govoriti o korupciji tijekom sljedećeg sastanka u listopadu. Mislim da je to jako važna tema jer je to pitanje koje obuhvaća više područja. Poticanje transparentnosti daje nam mogućnost boljeg zakonodavnog postupka. općenito, međutim vijeće nema stav o tome. Ipak sva pitanja korupcije bit će proanalizirana i vidjet ćemo kakav stav imaju države članice i kako će se provesti rasprava o tome. indirektno mogu reći da će to biti tema sastanka u listopadu. Što se tiče sponzorstva e, vijeća i komisije o toj temi, e, to je nešto na što ja ne mogu prikladno odgovoriti. Finska, na primjer, e, u prošlosti je koristila određenu e, marku vozila za putovanja ministara i jer naravno mi od ministara ne možemo tražiti da javnim prijevozom odlaze na E, sastanke vijeća, niti im reći da odu biciklom, e, jednostavno iz razloga sigurnosti i zaštite ovakvih osoba. E, to je jedino što vam mogu reći. A što se tiče civilnog društva, na švedskom govorimo o društvu građana, ne, ne koristimo termin civilno društvo. I taj je termin jako važan to je važan kamen temeljac slobodne demokratske Europe. S ovog stajališta moram reći da je najvažnije pitanje poštivanje vladavine prava i osigurati to da naše zemlje potiču postojanje organizacija civilnog društva. To je važno i za naše nevladine organizacije. Ja smatram da demokracija ne može funkcionirati bez nevladinih organizacija, bez zajednice aktivnih građana. To je sve što mogu reći o tome. E, to bismo mogli povezati s pitanjem VFO-a višegodišnjeg financijskog okvira. On bi mogao biti instrument za promociju e, te zajednice građana, odnosno civilnog društva. S tog stajališta imamo također i fond Rights and Values unutar VFO-a koji bi se također mogao iskoristiti. Um, Hvala istinu što ste odgovorili na sva ova naša pitanja koja su bila zbilja širokog spektra od umjetne inteligencije do porezne utaje ljudskih prava i tako dalje. Hvala E, u ime ovog odbora što je vaše predsjedništvo usmjereno na vladavinu prava i isto tako jako nam je drago čuti što mislite o isto tako ustanovljenju e, zbilja jasnih kriterija što se tiče ovog postupka kršenja. Hvala još jednom na svemu ovome, na svim ovim odgovorima. Želimo vam sve najbolje tijekom vašeg predsjedanja. Puno uspjeha. Sada je 4.20. Naš je sljedeći dio, znači sljedeća točka dnevnog reda počinje u 16.30 i sad imamo 10 e, minuta pauze. Hvala, hvala vam još jednom što ste me ovdje ugostili, hvala na pitanjima i isto tako čestitam vam na ovom jako važnom poslu koje obavljate u okviru Europskog parlamenta. Veselim se i plodnoj suradnji. Hvala još jednom. Um, Hvala. Mislim uh, da sad uh, je vrijeme da se vratimo na našu sljedeću točku dnevnog reda. 14.30 i ovdje imamo dva kandidata pred nama za zamjenika izvršnog ravnatelja Ureda EU-a za intelektualno vlasništvo. Oni su uh, došli na sastanak našeg odbora kako bi nam kratko predstavili svoje kandidature. Kao što e, znate, e, u skladu sa procedurom pred vijećem, naš odbor može isto tako postati kandidate koje je upravljački odbor e, izabrao kako bi pred nama dali svoje izjave i odgovorili na pitanja. Zbog toga i sada su pred nama e, kandidati, gospodin Andrea Di Carlo i gospođa Kai Harman, koji su znači bili izabrani strane vijeća e, nakon predloga e, upravljačkog odbora. Ja vas pozdravljam ovdje sa vašim pristankom. Mi smo poslali zastupnicima vaše kandidature, no isto tako i vaše životopise. Vi imate sada 10 minuta kako bi nam se predstavili, a nakon toga ćemo imati pitanja i odgovore po e, abecednom redu. Prvo e, je na redu gospodin Di Carlo. Gospođo predsjednice, e, poštovani članovi odbora za pravna pitanja, dame i gospodo, sutra će EU i po proslaviti 25 godina. U tom periodu je postao najveća europska agencija. Nakon rezultata, kao rezultat popularnosti prava intelektualnog e, vlasništva. Isto tako, e, Ured je isto tako dobivao sve veće odgovornosti na polju međunarodne suradnje, te također provođenja e, E, pravila. Ono što je važno da imamo transparentnost i odgovornost. To je bilo u srcu pravila kojim se rukovodio ured. E, to je jedina EU agencija koja e, govori o svojim naporima prema održivom razvoju sa suradnjom sa nacionalnim i regionalnim uredima za intelektualno vlasništvo dajemo usluge e, korisnicima i e, cijeli taj ta priča je priča e, koja govori o uspjehu. Mi e, tu isto tako smo to mogli postići kroz našu ekspertizu i na naš, e, isto tako zbog naše stručnosti. U svakom slučaju, e, mi moramo prije svega biti glavni e, instrument podržavanja konkurentnosti i inovativnosti Europske unije. Moramo također doprinijeti EU e, strateškoj agendi 2019. 2024. godine. Što se tiče strateškog plana za sljedećih nekoliko godina, govorimo ovdje znači o tom strateškom planu SP 2025. godine e, tu su, eh, što se tiče tog plana, komisije vijeće su izrazili podršku tom eh, planu. Kad govorimo o SP 2025. isto tako razgovor o tom strateškom planu je predviđen u, eh, okviru parlamenta za sljedeći mjesec. Ja, zašto ja smatram da je moje iskustvo i znanje važno za ovo mjesto? Ja sam govorio o mojim odgovornostima, a ono što je izuzetno važno je da prije svega e, dajemo e, kvalitetne usluge, odgovorimo na potrebe naših e, korisnika. Ono što je izuzetno važno da osmislimo što bolje usluge, a također moramo kondenzirati sve te usluge na najveću učinkovitost. Suradnja sa nacionalnim i regionalnim uredima je dovela do velikog pojednostavljenja i to je dovelo do e, jeftinijeg pristupa zaštiti intelektualnog e, vlasništva. U budućnost isto tako trebamo e, uložiti u projekte Europske unije, no isto tako se trebaju ti e, projekti i proširiti. Jedan od aspekta je podrška e, malim i srednjim poduzeća, poduzećima. Radi se o europskim poduzećima koji su zbilja kičma i temelj europske ekonomije. Kad govorimo o budućoj industrijskoj politici, ona će se osnivati na konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. U tom smislu intelektualno vlasništvo je izuzetno važno, te zaštita prava intelektualnog vlasništva. Pravilna zaštita u svakom slučaju dovodi do većeg prometa i do većeg prihoda, no moramo e, pomoći poduzećima na da pravi način zaštite i svoje nematerijalno vlasništvo. E, sa drugim nadležnim tijelima e, uredi e, moraju igrati još bolju ulogu kako bi omogućili inovativnim poduzećima da što bolje koriste intelektualno vlasništvo. Ne smijemo duplicirati napore i u tom smislu moramo poduzeti korake u punoj koordinaciji sa EU politikom i to što se tiče svih koraka koje se poduzimaju na području podrške malim i srednjim poduzećima. Naravno, ne smijemo dovesti u pitanje e, konkurentnost. Tu smo e, da zaštitimo konkurentnost kršenja intelektualnog, e, intelektualnog vlasništva. U tom smislu je nešto što predstavlja veliku opasnost nedavnih godina ured e, kroz e, Europski observatori za kršenje prava intelektnog vlasništva je doprinio za bolji koordinirani rad sa policijom, e, tužiteljstvima i sudstvom. Sada moramo poduzeti korake kako bismo i ubrali plodove te koordinirane akcije te kako bi Europska unija mogla e, računati na učinkovitu učinkovit postupak registracije e, Paralelno, isto tako moramo imati i kampanje ciljane komunikacije i to zajedno sa nadležnim tijelima. To treba dovesti do povećanja svijesti kupaca, a isto tako e, moramo podići svijest što se tiče e, utjecaja organiziranog kriminala te također e, lažnih, e, lažne robe i neispravne robe. I na kraju tehnologija je jedan od e, načina osmišljavanja strategije zaštite intelektualnog vlasništva, umjetna inteligencija, e, tehnologija blockchaina i tako dalje. Sve je to spremno kako bi bilo na usluzi e, korisnicima. To je sve avangarda kako bismo i dalje bili i najinovativniji ured u svijetu moramo koristiti svu tu tehnologiju. A u tom smislu moramo koristiti koristiti sve najviše okolišne standarde i zelenu javnu nabavu. No isto tako ured može e, dati i rješenja e, kako bi e, riješili probleme na području inovativnih tehnologijama. Imamo znači forum za tehnologije blockchaina te također e, probleme krivotvorenja. Tu e, ured igra jako važnu ulogu za osmišljavanje infrastrukture za borbu protiv falsifikacija u budućnosti kroz e, SP 2025 ured definira prioritete za budućnost. Glavna uloga zamjenika izvršnog e, ravnatelja je isto tako podrška e, izvršnom ravnatelju u osmišljavanju strateških planova za budućnost kao e, dio stalnog odbora koji je osmislio ovu strategiju, ja sam sudjelovao u osmišljavaju nju budućnosti. Tu sam stekao jako puno znanja. Isto tako sam stekao iskustva u e, ključnim dijelovima e, ureda, te sam stekao znanja na području s jedne strane kvalitete, odnose sa dionicima, e, korisnicima, isto tako sa europskim institucijama. E, kao osoba koja je e, bila isto tako nadležna za glavne projekte u okviru Europskog observatorija. Ja sam stekao jako veliko iskustvo u prepoznavanju potreba naših korisnika i dionika. Ono što to je važno da uzmemo u obzir sve potrebe iz javnog i privatnog sektora. Ono što je važno je da se stvori taj međunarodni i multikulturni e, okoliš u kojem ured radi. Ja kao e, zamjenik izvršnog ravnatelja mogu garantirati znanje i e, učinkovitu primjenu strateškog plana ureda, onako kako je to podržano od strane dionika a kad govorimo o e, suradnji sa drugim e, e, dionicima, ja u svakom slučaju sam stekao veliko znanje na tom području. Kad govorimo o e, izvršnom e, ravnatelju u upravljačkom odboru, ja e, ću uložiti sve napore kako bismo nastavili na ovom putu stvaranje još većeg povjerenja sa našim korisnicima i dionicima. Umciv, hvala je, ovo je bilo, hvala, ovo je bilo vrlo korisno i vrlo informativno. A sada imamo vremena za pitanja članova ovog odbora. Imate li pitanja za naše goste? Gospođo Melkior, izvolite. Ako ne želite biti prvi u redu, onda gospođa Kinići ima riječ. Hvala. Hvala, gospođo predsjednice. Htjela bih zahvaliti gospodinu Di Karlu na ovoj prezentaciji na temelju onoga što ste rekli, mi smo shvatili da ste vi prikupili značajno iskustvo i vi ste danas u vašoj prezentaciji, vi ste se dotakli ključnih aspekata rada EUIPO-a. Europskog ureda za prava intelektualnog vlasništva. Vi ste govorili pogotovo o podršci e, malim i srednjim poduzećima. Kroz registraciju prava intelektualnog vlasništva E, u kojem pogledu još treba mnogo toga učiniti, ako sam dobro shvatila. Govorili ste i o nelojalnoj konkurenciji, pogotovo što se tiče krivotvorenih proizvoda. Nemamo samo problem poteškoća na međunarodnoj razini što se tiče poslovanja tvrtki, nego imamo i neke zdravstvene aspekte. Tu mislimo na primjer na igračke, kozmetičke proizvode ili lijekove. Ta je tema stvarno vrlo važna i vi ste se dotakli i pitanja koordinacije s nacionalnim tijelima kako bismo izbjegli krivotvorenje. Znamo da vrlo često postoje prave pravcite organizacije koje se time bave, a vi ste govorili i o tehnološkoj inovaciji. Ono što ste rekli svakako je zanimljivo. Imajući na umu vaše iskustvo i na temelju toga imajući na umu da govorimo o prijetnjama ne samo na ekonomskom planu nego i prijetnjama za zdravlje građana, kako EUIPO može doprinijeti efikasnijem oblikovanja mjera o kojima ste vi govorili, kako možemo još više poboljšati naše intervencije, odnosno rad EUIPO-a. Hvala. Hvala, gospođo zastupnice. Ako smijem, ja bih odgovorio na talijanskom jeziku. Kao što ste vi rekli, radi se o kompleksnom problemu. Doprinos našeg ureda može se podijeliti na tri područja. Prvo, tu je osvješćivanje na političkoj razini jer mislim da to treba biti polazna točka. Dakle, što se nas tiče, mi smo kroz observatori o kršenju prava internalnog vlasništva krenuli e, u vrlo solidnu suradnju sa OECD-om i vidjeli smo kakav utjecaj e, krivotvorenje može imati na ekonomskom i socijalnom planu. Govori se puno o krivotvorenju, ali istina je i to što se to smatra manjim kaznenim dijelom, lakšim kaznenim dijelom e, koje manje utječe na neka područja kao su na primjer zapošljavanje. Mi možemo dati značajan doprinos upravo u području koje ste vi spomenuli. To nije samo ekonomski problem, problem kao što ste vi s pravom rekli, nego moramo e, analizirati i rizike e, za sigurnost i zdravlje građana. Kao što ste vi rekli, mnogi smatraju da se krivotvorenje tiče samo e, modne industrije, ali zapravo imamo čitav niz e, proizvoda koji se mogu krivotvoriti, a to su igračke i zamjenski dijelovi i tako dalje. Mi smo već krenuli sa analizom i studijom, ali u sljedećem strateškom planu mi želimo produbiti neke aspekte. Još nešto što je jako važno, a tu je važna i strateška suradnja koju smo uspjeli uspostaviti s Europolom, tiče se kriminalnih organizacija koje se bave krivotvorenjem i koje zarađuju pomoću krivotvorenja. E, rizik e, kaznenih sankcija je prilično nizak u odnosu na drugo kaznena tijela, e, dijela kao što je na primjer krijumčarenje droge. I zato mi sada prikupljamo informacije kako bismo na političkoj razini političarima predočili ovu vezu koja postoji između krivotvorenja i organiziranog kriminala. E, drugo naše djelovanje je podrška carinskim upravama, policijskim e, tijelima gdje je borba protiv krivotvorenja borba kojoj se posvećuje jako malo novca i zato mi možemo njima pomoći u efikasnim korištenju e, sredstava koji su njima na raspolaganju. Što se tiče odnosa s Europolom, moram reći da smo uspjeli uspostaviti sustav kojim e, smo financirali jedinicu protiv krivotvorenja unutar Europola i stvarno mi je satisfakcija to što u sljedećem strateškom planu mi želimo to pretvorite, pretvoriti u centar za informatičku borbu protiv krivotvorenja i time želimo pomoći nacionalnim tijelima. Tehnologija koju ste vi spomenuli je još jedan važan aspekt i to je dio ove inicijative našeg foruma za borbu protiv krivotvorenja E, i e, lančane blokove. To je pitanje vrlo stručne prirode i zato je bitno da nadležna tijela imaju prikladnu obuku. E, pravosuđe također treba funkcionirati u tom području i mi smo sa Eurojustom stvorili europsku mrežu državnih odvjetnika koji se bave tim pitanjima i organiziramo također radionice za suce kako bismo i njih osvijestili e, o tom problemu. Ali tu dolazi i još jedno važno pitanje vezano uz krivotvorene proizvode. Ako imamo taj fenomen zašto potrošači još uvijek kupuju krivotvorene proizvode. Ja mislim da ovako ponašanje ne treba stigmatizirati, nego treba organizirati E, komunikacijske kampanje kroz koje će se osvijestiti građani potrošači. Oni moraju shvatiti da je intelektualno vlasništvo sinonim za inovaciju, to znači budućnost za naše tvrtke i za naše mlade koji će imati u budućnosti zahvaljujući tome bolje plaćene poslove. To je sve od mene. Znamo da je ovo područje, područje e, gdje ja mogu pokazati svu svoju strast prema svom poslu. Hvala. Imamo još tri govornika koji žele postaviti pitanje. E, sad ću prvo dati mogućnost postavljanja pitanja i molim onda vrlo kratak odgovor. Gospodin Stankaneli ima riječ, nakon toga gospođa Melkior. Hvala, gospođo predsjednice. Ja sam pročitao vaš životopis, ali i životopis e, druge kandidatkinje, gospođe Harmand, i cijenim vašu stručnost. Sad ću postaviti pitanje koje je samo na izgled naivno. Možete li objasniti odboru zašto vi smatrate da ste prikladna osoba za obnašanje ove dužnosti? Hvala. Karen, izvolite. Vi ste sljedeći. Hvala. Hvala vam na prezentaciji i na potpunim odgovorima koje ste dali. Rekli ste da je uloga MSP-ova jako važna. Što mislite o tome da osiguramo da prava intelektualnog vlasništva se ne koriste kako bi se zaustavila mala i srednja poduzeća koja nisu registrirala svoja prava i da ih zaštitimo u odnosu na velike tvrtke koje su se već etablirale na tržištu. U registriranju e, patenta ili žiga tvrtke nailaze na velike troškove. Kako možemo pomoći tvrtkama da najviše iskoriste prava intelektualnog vlasništva. Rekli ste da se ured samofinancira i da je to najveća agencija Europske unije. Zabrinjavajuće je to što na taj način oporezujemo naše tvrtke u Europi one tvrtke koje žele zaštititi prava intelektualnog vlasništva. Mislim da nije u redu imati tako veliki ured za prava intelektualnog vlasništva u Alicanteu. Što vi mislite o tome? Bila mi je čast sudjelovati u raspravi o europskom patentu. Imali smo referendum o europskom patentu u Danskoj. Čula sam neke argumente protiv ovakvog patenta. Neki smatraju da bi to bilo nepovoljno za inovacije. Kako ćete osigurati ravnotežu u korištenju prava intelektualnog vlasništva u Europi i kako ćemo osigurati to da se patentnim pravima ne zaustave inovacije. Govorili ste o zaštiti tih prava E, obuhvaća li to i zloporabu prava intelektualnog vlasništva. Vi ćete biti na čelu odjela, dakle imat ćete neko osoblje u tom odjelu. Možete li nam reći kako ćete osigurati to da se provodi politika protiv uznemiravanja u vašem uredu? Karen, e, isteklo vam je vrijeme. Gospodin Zlotovski sada ima riječ, a nakon toga će gost dobiti vremena za odgovor. Izvolite. Hvala, zahvaljujem. Mnogi izazovi e, vezani uz e, kršenja plava intelektualnog vlasništva dolaze iz trećih zemalja, na primjer iz Kine. Imate li iskustvo u odnosima s Kinom i koji E, doprinos vaš ured može dati u tom pogledu. Drugo pitanje. Smatrate li da ured može učiniti nešto specifično kako bi pomogao e, vlasnicima prava intelektualnog vlasništva e, da se njihova prava krše na internetu? Hvala. Možete li, molim vas, odgovoriti u ono, roku od tri minute? Hvala. Hvala. Kao prvo zahvaljujem na ovo pitanje. Na ovom pitanju mislim da e, ovakvo pitanje mi svakako može pomoći u boljem obnašanju svoje dužnosti e, zamjenika glavnog izvršnog direktora. Ja sam u svojoj karijeri stekao veliko iskustvo u glavnim područjima djelovanja ureda i zato imam stvarno sveobuhvatno viđenje svih potreba ureda, svih dionika unutarnjih i vanjskih i mogu također e, dobro uvidjeti koji su izazovi današnjice i sutrašnjice kako bih ured mogao usmjeriti e, u radu. Još jedan važan aspekt je to što sam e, uvijek postizao dobre rezultate u ovom multikulturalnom miljeu našeg ureda. Iskustvo je također priznato u raznim koracima postupka koji je do sada proveden. Odbor koji je imenovan sa strane upravnog odbora za selekciju kandidata smatrao je da je moja kandidatura bila među najboljima. Gospodine De Carlo, imate samo dvije minute i molim vas da pređete na odgovor na sljedeće pitanje. Da, dakle, rekao sam, e, upravni odbor je pozitivno cijenio moju kandidaturu i mislim da to pokazuje da sam iskusan, a imamo i pozitivno mišljenje izvršnog direktora o meni. Što se tiče vašeg pitanja, gospođo, zahvaljujem na raznim elementima kojih ste se dotakli. E, nadam se da neću propustiti ništa u svom odgovoru. Što se tiče e, registracije patenta za tvrtke, e, ta registracija može biti skupa za tvrtke, a mi smo već dva puta smanjili naknadu koju tvrtke trebaju platiti za registraciju prava intelektualnog vlasništva. To je bilo moguće zato što nam je to omogućio naš proračun i zato što smo htjeli pomoći tvrtkama u registraciji svojih prava. Prava intelektualnog vlasništva je nešto vrlo pozitivno, naravno zloporaba nije. Imamo i također takozvani IP bullying, to je fenomen koji treba uzeti u obzir. I u Europskom observatoriju, a i to ste vi pitali, mi smo sagledali ne samo bolju zaštitu intelektual, prava intelektualnog vlasništva, nego i što se događa sa prekomjernim korištenjem eh, tih prava intelektualnog vlasništva koje može prouzročiti probleme za MSP-ove. Na primjer, male tvrtke dobivaju uznemirujuća pisma od velikih tvrtki i to je problem s kojim se trebamo suočiti. A, recite mi vi ako trebam stati. Da, mislim da trebate stati ali imate još 30 sekundi za odgovor na posljednje pitanje gospodina zlotovskog o Kini. Da, e, imam dosta iskustva u međunarodnoj suradnji. Bio sam odgovoran za međunarodnu suradnju i suradnju s Kinom. U tom okviru surađivao sam na razne načine i mislim da ured može dati važan doprinos time što informacijama i e, podacima može pomoći e, u oblikovanju politika. Zaštita intelektualnog vlasništva u Kini mora se poboljšati za dobrobit e, europskih tvrtki koje su aktivne u Kini, a druga stvar je surađivati sa tijelima u Europi, već surađujemo s Europolom i drugim tijelima kako bismo mogli spriječiti kršenje prava intelektualnog vlasništva koje dolazi iz Kine. Hvala. Hvala vam na ovim odgovorima. Žao mi je što vas moram prekinuti, ali imamo ograničeno vrijeme. Zahvaljujem. A sada gospođa Harman ima prezentaciju od 10 minuta i e, vjerujem da ćete imati dovoljno vremena za odgovore. Hvala. Thank you, Madam Chair. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, poštovane dame i gospodo. Kao prvo postavila bih jedno pitanje. Koja je e, svrha ureda EU i POM? Odgovor je e, svrha tog ureda je da služi javnosti i treba služiti kao centar za zaštitu intelektualnog vlasništva kako bi pružio potporu e, poslovnom sektoru u poslovanju. I kako to sve skupa funkcionira? Funkcionira dobro, kao što smo čuli. broj zahtjeva za zaštitom raste svake godine i ukupni prihodi također rastu. Međutim, dolazi i do određenih novčanih gubitaka. Prema revizorskom sudu 1,5 eh, milijuna se gubi svake godine eh, zato što se sredstva ne koriste adekvatno. Vrijeme registracije je daleko duže u usporedbi sa 2017. godinom, a zadovoljstvo korisnika je također e, u opadanju. Osim toga, stopa potvrde na općem sudu e, je manja nego u prošlosti. E, s obzirom na sve ove elemente pogledajmo kako stvari izgledaju u ostatku svijeta. E, čuli smo da postoje nove metode poslovanja. E, poslovanje na platformi, cirkularna ekonomija, ekonomija dijeljenja. A vjerojatno ste čuli da postoje i nove metode potrošnje. E, ugovori koje izrađuju korisnici, sadržaji koje izrađuju korisnici i e, svjesni e, potrošači, vrlo često je riječ o mladim ljudima, ali tu su uključeni i drugi. E, čuli smo da relevantni subjekti, odnosno dionici, očekuju drugačiji pristup od e, nadležnih ureda. Očekuju i pomoć i smjernice, a ne samo mogućnost e, registracije određenih prava. A tu je bitna tehnologija. E, tu je bitan i aspekt umjetne inteligencije, a postoje i razno razni načini za korištenje tehnologije i tu doista dolazi do velikih i brzih promjena. Pogledajmo sada situaciju sa Europskim uredom za prava intelektualnog vlasništva. Koji tu izazovi postoje? Kao prvo, postoji izazov koji se tiče tekuće provedbe reforme robnih žigova. E, posebno je bitna pomoć državama članicama da se nose e, sa samom reformom e, i povezanim mjerama, ali isto tako bitno je ono što se zbiva u samom uredu. Tu postoje određene zabrinjavajuće brojke s obzirom na broj registriranih robnih žigova. E, postoje tu i e, novi e, zadaci, revizija zaštite dizajna, a isto tako i promjene koje se odnose na zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla. E, isto tako Europska unija e, je spremna poduzeti nešto na području umjetne inteligencije. Postoje osim toga i aktivnosti na globalnoj razini. E, unutar svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, ali isto tako u sklopu drugih organizacija. Pitanje intelektualnog vlasništva je globalno pitanje a nažalost e, dolazi do e, zlouporaba i povreda e, u ovom području gdje postoji prekogranični element. I zato je iznimno važna provedba zakona, zaštita i ostvarivanje prava i strategija nadležnih organizacija kao i suradnja na međunarodnoj razini. E, što se tiče strateškog plana za razdoblje do 2025. E, čuli smo o tome nekoliko stvari, međutim, po mom mišljenju tu postoje tri osnovne stvari. Kao prvo, e, pouzdan sustav intelektualnog vlasništva, a po mom mišljenju tu je važna suradnja. Suradnja i dijalog između dionika, između država članica, suradnja nadležnih nacionalnih agencija sa Europskim uredom za zaštitu intelektualnog vlasništva. E, jako je bitno razmjenjivati iskustva i e, saslušati koje potrebe korisnika postoje. Isto tako bitne su usluge koje su usmjerene na same korisnike. To je iznimno važan zadatak. Što to danas znači? E, to znači ponajprije korištenje boljih tehnoloških rješenja kako bi se ostvarili bolji rezultati. Ovdje se ne radi samo o umjetnoj inteligenciji. Radi se i o drugim tehnološkim rješenjima. Tu govorimo o blockchain tehnologiji i drugim novim tehnologijama koje će omogućiti da usluge postanu e, personalizirane, da budu sigurnije i razumljivije. E, individualizirane i pametne usluge nose velike pogodnosti ne samo za mala i srednja poduzeća, ali posebno za njih. A sve to moguće je samo ako postoje motivirani ljudi. To mora biti dakle snažna organizacija koja je spremna okupiti i zadržati talentirane ljude, a to također može predstavljati izazov. Koja bi ovdje bila moja uloga? Što bih tu ja mogla učiniti? Dvadeset pet godina služim javnosti u Estoniji. U Estoniji to znači da postoje mogućnosti e, da se e, razviju, koriste, primjenjuju e, razno razna informatička rješenja. U ovom trenutku postoji 29 e, rješenja u kojima koristimo umjetnu inteligenciju u e, administrativnim poslovima i na taj način osiguravamo veće zadovoljstvo korisnika. Osobno sam sudjelovala u izradi različitih e, elektroničkih rješenja i alata a posebno kada govorimo o umjetnoj inteligenciji, tu se ne radi o preoblikovanju e, samih procedura, nego se radi o preobrazbi mentalnog sklopa. E, tu moramo biti proaktivni e, i kreirati proaktivne usluge. Mi ih zovemo nevidljive, inteligentne usluge. Tu kontinuirano morate biti svjesni potencijalnih prijetnji. E, ne smijete podleći pristranosti, stereotipima i morate točno znati koju vrstu podataka unosite u e, taj sustav umjetne inteligencije. Pouzdan sustav intelektualnog vlasništva. E, ja doista imam iskustvo u kombiniranju e, menadžerskih e, i stručnih poslova i što se tiče zaštite podataka intelektualnog vlasništva i drugih iznimno važnih tema. E, bila sam također uključena u izradu smjernica koje se e, tiču umjetne inteligencije u sklopu OECD-a, Vijeća Europe i u Estoniji. E, posjedujem širok raspon vještina i kvalifikacija za osposobljavanje ljudi i predavanja na sveučilištu i u drugim forumima posjedujem i vještine koje su potrebne za rješavanje različitih vrsta sporova, uključujući i pravne sporove. E, isto tako osposobljena sam za vođenje pregovora i u Estoniji i na međunarodnoj razini i tu posjedujem potrebno iskustvo. Cijeli život e, živim e, u društvu koje se mijenja. Čisto da vas podsjetim, e, odrasla sam u Sovjetskom savezu, znači promjene i inovacije nisu ništa novoga za mene, ne bojim se promjena. Sudjelovala sam u restrukturiranju Estonskog ureda za patente. Radila sam u sklopu nekoliko različitih e, odbora radila na reformi državne uprave, e, uvođenju e, strateškog planiranja za primjenu umjetne inteligencije i posjedujem doista osobno iskustvo na ovom području, a u Estoniji imamo veliko iskustvo što se tiče provedbe pilot projekata. Mi smo toliko siromašni da si ne možemo priuštiti da neke stvari odradimo E, na način da potrošimo velika sredstva i uložimo u nešto što nismo sigurni da će funkcionirati. I zato krećemo sa pilot projektom, testiramo stvari, a onda krenemo sa rješenjima koja su primjenjiva za sve. Evo još samo malo, uskoro ću završiti. I naravno, ono što je meni bitno je transparentnost e, i e, skandinavski način rada, a to uključuje odgovornost e, i u konkretnom donošenju odluka. Ono što mogu ponuditi je uravnoteženo liderstvo, mogu odlično sudjelovati u timskom radu, ponuditi drugačiji pristup i nove ideje. Hvala. Hvala vam lijepa. U redu, sada prelazimo na pitanja. Gospođa Melkir se prva javila za riječ, a onda ćemo vidjeti imali još pitanja. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. E, bilo je veliko zadovoljstvo vidjeti prezentacije dva kandidata koja su toliko različita. E, Čuli smo e, informacije o tome što ste radili u Estoniji, a vidjela sam u vašem životopisu da imate iskustva i u radu sa e, Uredom za patente Europske unije. Možete li nam nešto reći o svom iskustvu rada s tom organizacijom? I zanimalo bi me na koji način kanite primijeniti ulogu lidera e, E, s tim imate iskustva u svojoj karijeri i kako biste to primijenili unutar ove organizacije. E, što mislite, može li se vaše iskustvo iz Estonije e, pretočiti u ovo okruženje kako bi Europski ured za intelektualno vlasništvo postao podjednako učinkovit kao što je to sada estonska administracija. E, i što kanite učiniti što se tiče same reforme Europskog ureda za intelektualno vlasništvo? Hvala lijepa na ovom pitanju. E, pitanje se odnosi na moje iskustvo u Estonskom uredu za patente ili Europskom uredu za patente. Europskom uredu za patente. Ja sam bila članica proširenog žalbenog vijeća u Europskom uredu za patente. Dakle, to je e, druga instanca. Ako to usporedimo sa e, sudskim sustavom. E, to znači da se u sklopu tog tijela razgovaralo o najvažnijim pravnim pitanjima. E, sudjelovala sam e, u raspravama o dva, tri različita spora. Uglavnom su se ticala e, biotehnoloških invencija, odnosno izuma. To mi je bilo jako zanimljivo, zato što je biotehnološko područje nešto što je, što predstavlja budućnost, znanost budućnosti. A što se tiče iskustva iz Estonije, smatram da svako iskustvo može biti korisno u budućnosti. Inače smatram da je e, moja velika prednost u tome što znam slušati ljude. I sposobna sam čuti koje su njihove potrebe. E, s druge strane, međutim, ustrajna sam u ostvarivanju e, rezultata u Estoniji mi je trebalo četiri godine da doista pridobijem pozornost političara kako bi oni e, shvatili da postoji potreba da se ta organizacija restrukturira. Ako provodite restrukturiranje neke organizacije, to je uvijek e, vrlo zahtjevan zadatak iako je to nešto e, što je e, na dobrobit svih, e, ipak je potrebno detaljno ljudima objasniti zašto postoji ta potreba i koje će koristi to donijeti. Hvala. Ima li nekih dodatnih pitanja, gospođi Harman? još jedno pitanje, izvolite. E, možda nisam bila e, poštena e, budući da nisam postavila isto pitanje i vama koje se tiče prava na intelektualno vlasništvo i opterećenja koje postoji u odnosu na mala i srednja poduzeća, a to pitanje postavila sam drugom kandidatu. Možete li vi iznijeti svoj odgovor? Naravno, hvala. Postoje pravne mjere kao što je obvezatno licenciranje primjerice. Mislim da s jedne strane u propisima mora postojati ravnoteža kako bi se poticale inovacije, odnosno kako se ne bi uvodile prepreke inovacijama. S druge strane, smatram da je isto tako važno posebno kada govorimo o malim poduzećima osigurati da su im na raspolaganju mogućnosti da razviju vlastita e, rješenja u sklopu intelektualnog vlasništva. To se može učiniti bilo putem e, osiguranja financijske potpore ili kroz e, mogućnost sudjelovanja u određenim mjerama. Međutim, to je također i pitanje osviještenosti. Ja doista vjerujem u obrazovanje i osposobljavanje. Ima jako puno mogućnosti za mala i srednja poduzeća koja onda mogu koristiti e, besplatna rješenja ili e, rješenja koja je jednostavno registrirati. S druge strane ovdje govorimo o e, financijskom aspektu. U uredbi kojom se uređuje rad Ureda za intelektualno vlasništvo postoji odredba prema kojoj je određena sredstva koja se naplaćuju od trgovačkih društava trebaju e, biti e, isplaćena državama članicama. Ja ne mislim e, da ova agencija gubi novac. Mislim da ih koristi za određene aktivnosti, posebno aktivnosti observatorija. Osim toga radi na uspostavi mreža E, stručnjaka i drugih korisnika i sve to zapravo na dobrobit e, korisnika. Hvala lijepa. Koliko vidim nema daljnih pitanja. Odnosno ispričavam se. E, Hvala, gospođa Kinići. Hvala. Oprostite, gospođo predsjednice. Ja se ispričavam jer sam riječ tražila u zadnji trenutak. Zahvaljujem i kandidatkinji na ovoj prezentaciji. Zahvaljujem joj što je objasnila koje iskustvo stekla do sada. Imam vrlo kratko pitanje. Na tragu onoga što sam tražila e, od, kao odgovor od prethodnog govornika. Vi ste stavili naglasak na e, umjetnu inteligenciju koja otvara jako puno pitanja, ali i izazova i to sve vezano uz pitanje krivotvorenja. Vi ste se pozvali na tu temu. Ovdje mislim e, i na to kako ću sad postaviti pitanje. Kako vi mislite da bi EU i pomogao se boriti protiv ovog fenomena na međunarodnoj razini? Jer mi znamo da je krivotvorenje nekih proizvoda nešto što se ne događa samo u EU, nego i u trećim zemljama. Dakle, općenito i e, ukratko, možete li mi reći kako se možemo boriti protiv ovog problema? Zahvaljujem predsjednice što ste mi dali mogućnost da postavim pitanje. Thank you for the question. Zahvaljujem na pitanju. Europski ured za intelektualno vlasništvo je član različitih međunarodnih mreža e, koje se bave pitanjima intelektualnog vlasništva, a između ostalog i problemom krivotvorenja. Međutim, kao što sam već ranije rekla, ja doista vjerujem u obrazovanje. A to znači da službenike zadužene za provedbu propisa treba doista educirati. Isto tako treba educirati korisnike. E, naravno, e, tu moram spomenuti međunarodne ugovore. Oni postoje, ali ne funkcioniraju samo, sami po sebi, nego kroz organizacije i kroz ljude. Mislim da tu postoji poveznica i mogućnost za Europski ured da e, pomogne da e, zažive ovi međunarodni ugovori i da se doista provode u praksi. To bi bio moj kratki odgovor. Hvala lijepa. E, vidim da nema daljnih pitanja, tako da bih e, ja postavila svoje pitanje, iako ste se već osvrnuli na neke od tih stvari. Govorili ste o tome da vjerujete u obrazovanje kao instrument koji može pomoći da se uvedu promjene. E, možete li nešto reći o e, značaju autorskih prava e, i onome što na tom području radi Europski ured za intelektualno vlasništvo? Europski ured trenutačno se bavi svim aspektima intelektualnog vlasništva, a uskoro će se baviti i novim zadacima koji proizlaze iz paketa o, o autorskim pravima koji je objavljen i usvojen ovo proljeće. Ako želimo da Europski ured za intelektualno vlasništvo postane centar izvrsnosti za intelektualno vlasništvo, onda je iznimno važno da se bavi i autorskim pravima. Naravno, tu se ne provodi postupak registracije i stvari su puno kompliciranije. E, međutim, e, nekomercijalni rad je samo jedan korak e, koji može pomoći u ostvarenju ovog cilja da ova organizacija, odnosno ured, postane centar izvrsnosti. Autorska prava moraju postati sastavni dio dijelokruga rada ureda ja imam iskustva i u postupcima pred sudom. Radila sam kao sudac za intelektualno vlasništvo i u sklopu toga bavila sam se i autorskim pravima. A što se tiče dizajna, tu se uvijek, eh, odnosno vrlo često javljalo i pitanje autorskih prava. Jer to može biti eh, alternativna osnova za tužbu. E, što se tiče patenata, vrlo često se pojavlja pitanje autora. U svakom slučaju to jest e, jedno pitanje kojim bih se željela baviti. Hvala. Zahvaljujem na svima odgovorima. Vidim da nema daljnjih pitanja. Zahvaljujem e, vama oboma na svim odgovorima na pitanja i na vašim prezentacijama. Hvala vam lijepa. E, sada ćemo zaključiti ovaj dio sastanka.